Dragi kolege, prije svega dopustite mi da pozdravim sve zastupnike nacionalnih parlamenta na ovom međuparlamentarnom odboru koji organizira Ekon odbor. Tijekom proteklih nekoliko godina Europski parlament, posebice Ekon, su bili izuzetno aktivni kako bi osigurali da reforme gospodarskog upravljanja u Europskoj uniji kao i reforme utaje poreza, izbjegavanja poreza budu popraćenje povećanjem demokratske odgovornosti. Europski parlament je u svoj rad uvijek uključivao nacionalne parlamente. Što se tiče organizacije ovog međuparlamentarnog sastanka, podsjećam vas da je ovaj sastanak podijeljen u dva panela. Svaki će trajati jedan sat. Tijekom prvog panela razmijenit ćemo mišljenje o porezivanju i pokušati odgovoriti na pitanje kako i kako bi trebao izgledati novi međunarodni porezni sustav. Drugi panel bavit će se pitanjima od transparentnosti do održivosti, ciljevi zaštite okoliša, socijalne politike i upravljanja u financijskim uslugama. Želim vas obavijestiti da obzirom na veliki broj sudionika ovog sastanka, vjerojatno neće svi moći dobiti riječ. Prednost će se osigurati na način da sudjeluje što veći broj e, predstavnika parlamenta. Govornici će imati maksimalno dvije minute za intervenciju, što znači ukupno 15 do 20 intervencija po panelu. Ovisno o razvoju rasprava, ovo vremensko ograničenje će se možda morati dodatno prilagoditi. E, Prijevne kartice su dostupne u sobi za sastanke. Da vidim, ako imam ovdje da vam pokažem karticu, zelena je. Dakle, trebali biste imati zeleni papirić. Evo ga ovako izgleda. Trebate ih popuniti. Ako želite uzeti riječ. Općenito vrijeme govora podijelit ćemo po sljedećoj formuli. Tri nacionalna parlamentarca, zatim jedan zastupnik u Europskom parlamentu i tako dalje. Ponovo, ako bude postojala potreba, ovu formulu ćemo možda prilagoditi. Dajem sada riječ gospodinu Borisu Lalovcu za pozdravni govor. Izvolite. Thank you, President. I will speak on Croatian. Eh, kolege, posebno mi je čast pozdraviti vas danas ovdje u Briselu u ime zastupnika i zastupnica Hrvatskog sabora i u svoje osobno ime. Nakon 30 godina hrvatske demokracije Republika Hrvatska ima tu čast i zadovoljstvo biti na čelu Europske unije. Hrvatski sabor ima čast dati svoj doprinos, svoj zamah novom zakonodavnom ciklusu u svijetu punom izazova. Zanašnje današnje pozicije potpredsjednika Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora te osobe koja je obnašala dužnost ministra financija Republike Hrvatske uvjeren sam da će razmjena iskustava biti konstruktivna i poticajna za sve nas. Thank you. Okay, so. Dakle, započinjemo sa prvim panelom koji je posvećen eh, reformi međunarodnog poreznog sustava, digitalizacija i globalizacija gospodarstva značajno je povećala geografsku mobilnost porezne osnovice, te multinacionalna poduzeća imaju sve važniju ulogu u međunarodnoj trgovini. Doista, u prethodnim desetljećima uvjeti u kojima E, sudjelovali porezni sustavi dramatično su se promijenili. Odgovarajući na ove pritiske, vlade su provele duboke reforme na svojih poreznih sustava. Države članice Europske unije predvodile su po e, proces prilagodbe u, e, u provedbi G20 OECD projekta za takozvani BEPS, smanjenje porezne osnovice i premještanje dobiti. Takav zakon je u EU uveden uz potporu Europskog parlamenta. Porezne vlasti sada automatski razmijenju porezne odluke, izvješća multinacionalnih kompanijama podržava, a također i posrednici moraju označiti skeme koje smatraju agresivnim sustavima poreznog planiranja. To se međutim pokazalo nedovoljnim za rješavanje problema s kojima se međunarodni porezni sustav suočava. Kao posljedica toga Europska komisija je e, predstavila važne prijedloge za bolje rješavanje digitalnog oporezivanja. Uglavnom kako bi modernizirala sustav davanjem prava na oporezivanje zemljama u kojima tvrtke posluju bez da su fizički prisutne na tim teritorijama. Paralelno s tim, rasprave na G20 i OECD-u traju s ciljem postizanja sporazuma do kraja ove godine. U, decem, u prosincu 2019. parlament je velikom većinom usvojio rezoluciju o poštenom oporezivanju digitaliziranom i globaliziranom gospodarstvu. U, ovoj rezoluciji zastupnici u Europskom parlamentu izrazili su zabrinutost da ne postoji zajednički pristup na razini Europske unije glede tekućih međunarodnih pregovora i pozvali su komisiju i države članice da se dogovore o zajedničkom i ambicioznom stajalištu EU unije kako bi Unija govorila jednim glasom i svojim primjerom pokaže drugima što znači pravedna raspodjela e, prava na oporezivanje. E, kao članovi parlamenta ja ću sada podsjetiti tri glavna elementa. U prvom redu digitalna gospodarstvo i e, izazovi eh, s kojima se suočava sustav nisu isključivo vezani uz digitalno gospodarstvo, već su povezani uz ovo gospodarstvo i upravo zbog toga prvi i drugi stup i reforme vezane uz njih moraju biti paralelne. Zatim, eh, ne, e, prisutnost u zemlji nije nužna za plaćanje poreza, a pravila o poreznoj sponi moraju podrazumijevati interakcije sa potrošačima i korisnicima e, digitalnih sredstava. Zatim smo naglasili E, minimalnu razinu e, poreza koja se treba uspostaviti za svaku jurisdikciju u kojoj se nalazi multinacionalna kompanija kako bi se e, onemogućilo agresivno porezno planiranje. Na međunarodnoj razini, na EU uniji potrebno je postići dogovor. Svi znamo što je i kaka, da je pravedan i učinkovit porezni sustav vrlo važan za pravnu sigurnost i stabilnost. Kao članovi parlamenta naša je dužnost nastaviti pratiti napredak naših vlast, vlada u ovom području. Mi moramo vršiti pritisak na naše vlade kako bi osigurali da velike multinacionalne kompanije e, plaćaju pravičan dio poreza u Uniji. Moraju se naći dugoročna i kratkoročna rješenja kako bi se osigurali jednaki uvjeti na području oporezivanja. Današnja rasprava stoga dolazi u vrlo aktivnom trenutku. Nazočnost povjerenika EU za gospodarstva gospodina Gentilonija, gospodina Pascala Santamana, direktora Centra za poreznu politiku i administraciju OECD-a, gospođe Grozdane Perić, predsjednice Odbora za financiranje i središnji proračun Hrvatskog sabora i gospodina Hansa Mihelbaha, člana EPP Odbora za financije Njemačkog Bundestaga. Danas vas pozivam da razmijenite mišljenja oko ovih pitanja. Kakva su vaša stajališta u ulozi koju bi EU trebao imati u okviru digitalnog oporezivanja trebali li EU i dalje igrati vodeću ulogu u raspravi OECD-a te u konačnici trebali, odnosno kako osigurati da komisije i države članice postignu sporazum o ambicioznom stajalištu Europske unije o cjelovitoj međunarodnoj reformi. Sada otvaramo raspravu i riječ dajem za petominutne uvodne govore gospodinu Paulu Gentiloniju. Dobar dan i hvala vam, e, gospođo predsjedateljice. Mislim da nema važnijih tema od poreza za parlament. E, tri glavna, e, dosjeja kojima se bavimo uspjeli smo ostvariti veliki napredak proteklih godina, ali pet glavnih dosjeja koji su pred nama jesu nastavak borbe protiv izbjegavanja plaćanja poreza i poreznih oaza. Danas je vijeće ažurirao popis nekooperativnih jurisdikcija, takozvanu crnu listu E, državnih područja i zemalja, zatim evolucija poreznog sustava u skladu sa e, e, izazovom zelenog plana, što znači da moramo ispuniti našu zadaću u izmjeni direktive o energiji, a zatim naše aktivnosti koje se tiču takozvanog poreza, prilagodbe za poreza za ugljik na gradici kojim želimo izbjeći istjecanje ugljika i suočiti se sa situacijom u kojem bi vanjska gospodarstva mogla imati manje ambiciozna e, ambiciozne ciljeve u području zaštite okoliša. Ako mi zadržemo naše ambiciozne ciljeve, moramo uspostaviti mehanizam kojim ćemo izbjeći negativne posljedice. Treći dosje tiče se globalnih pitanja iz prijedloga OECD-a o kojima se raspravlja ovaj tjedan u Rijadu na sastanku ministara financija G20 skupine, a ja ću tamo predstavljati Europsku komisiju mislim da u ovom području se slažem s onim što je Irene Tinalji rekla vezano uz načela koja slijedimo, kojima se vodimo. Mislim da mogu reći da imamo pozitivan tehnički dogovor koji podrazumijeva uključivi okvir OECD-a krajem siječnja je došlo do ovog tehničkog dogovora, ali u njemu postoji diferencijacija, jasna diferencijacija stajališta jedne države članice, a to je SAD, važna članica, koja traži da se u obzir uzme i drugačiji scenarij koji oni nazivaju takozvana sigurna luka, mehanizam safe harbor. To je teško prevesti jedinu riječ koja pada na pamet jest opcija, opcionalnost. Dakle, poduzeća imaju pravo odabrati gdje će plaćati porez. A to nije izgledno globalno rješenje. Mislim da još uvijek imamo puno mogućnosti za napredak po ovom pitanju. Rijad možda neće biti odlučujući korak, ali svakako kvalitetan korak naprijed kako bismo zadržali da bi održali ove aktivnosti i vršili pritisak do sljedećeg sastanka u srpnju. Važno je iznaći ovo rješenje. Svi smo svjesni činjenice da bez globalnog rješenja i s pojedinim državama članicama EU koje imaju nacionalno zakonodavstvo po ovim pitanjima, riskiramo odmazdu SAD-a u pitanjima trgovine. Ulazimo u jedno vrlo opasno e, područje, opasnu situaciju. Stoga moramo multiplicirati naše učinke i iznaći globalno rješenje. Također, digitalni divovi su također za ovo globalno rješenje jer im je jasno da je i za njih bolje to bolje u usporedbi sa rizikom dvostrukog oporezivanja ili različitih e, zakonodavnih režima. Ali i američki zahtjev određuje činjenica da područje primjene prvoga stupa ne samo na digitalne kompanije već i na druge multinacionalne kompanije je zapravo uzrokovalo reakcije ovih poduzeća, kompanija koje žele izbjeći konačnu odluku. Zaključno, mislim da u okviru prvoga stupa imamo dobar tehnički prijedlog na kojem možemo dalje poraditi kako bi ga primijenili u našem europskom okviru. Komisija će pomoći državama članicama kako bi bolje razumjele posljedice ovog rješenja za svaki proračun, za svaku državu članicu. Imamo veliki upitnik vezano uz nesigurnost političkih odluka uslijed činjenice da SAD je predložio ovaj alternativni prijedlog koji je kompliciran. Nismo napredovali po drugim pitanjima, a koji se tiču e, dakle minimalne stope porezivanja. Imamo manje kompliciranu situaciju vezano uz odnos s SAD-om u pogledu oecd ali tu nam je direktor i sigurno će to moći bolje objasniti. OECD je iznašao načela ovoga prijedloga koji su slični postojećim načelima koje su nas snazi SAD-u, ali u ovom slučaju imamo snažno protivljenje od, od malih država članica, Singapura i drugih ali i velikih nadolazećih snažnih gospodarstava. Stoga, u okviru stupa drugog situacija nije komplicirana, ali nismo sa tehničkog stanovišta uspjeli postići značajni napredak. Zaključno želim reći da mi kao komisija imamo zadatak da ostvarimo napredak vezano uz europske prijedloge. Ako ove godine ne budemo mogli iznaći rješenje e, vezano uz prvi i drugi stup, to je politički zadatak, ali želim jasno reći da mi sada ne radimo na planu B, ako i uzmemo u obzir tehnička rješenja, mi radimo i koncentrirani smo na plan A. Dakle, podršku e, prijedlogu, odnosno rješenju G20 skupine OCD-a. Jer globalno rješenje bi bila jako dobra stvar za globalnu ekonomiju i nama bi olakšalo stvari u okviru naše europske obitelji da uvedemo ovakav poraz, ako, porez ako on bude dio globalnog rješenja. Hvala. Hvala lijepa. Sada riječ dajem Pascalu Sanamanu iz OECD-a. Thank you <clears throat> Hvala lijepa gospođo predsjedateljice i dobar dan svima. Zahvaljujem na pozivu. E, ja e, bih razmišljajući o naslovu ovog e, zasjedanja da smo započeli naše putovanje prema međunarodnom novom sustavu oporezivanja koje je započeo 2008. kada smo iskoristili zapravo financijsku krizu koja je natjerala političare, vlade i parlamente da razmisle o pitanjima oporezivanja na globalnoj razini. Imali smo globalne e, porezne obveznike koji su iskorištavali nekoordiniranost različitih nacionalnih sustava. Na taj način smo zapravo ukinuli tajnost bankovnih podataka u odnosu na takve, eh, na takva poduzeća s izuzetkom eh, nekoliko manjih eh, zemalja i počeli smo raditi na BEPS-u, odnosno sprečavanja smanjivanju porezne obveznice i prenosa dobiti u druge zemlje. Ja bih htio zahvaliti Europskom parlamentu na rezoluciji koju su donijeli i zahvalio bih i povjereniku na lijepim riječima i znam da ne radite na planu B zato što podržavate e, zapravo e, nas u trenutku gdje pokušavamo napraviti novi korak ka tom zajedničkom međunarodnom sustavu. To možda nije zadnji korak, ali je jedan od najvažnijih koraka koje moramo e, učiniti. Ono što je bitno je da omogućimo vladama, odnosno jurisdikcijama da opere, oporezuju zapravo kompanije koje možda nisu fizički prisutne. Što to znači? Tehnološke kompanije, ali ne samo one, imaju primjerice korisnike ili prodaju svoje proizvode u nekim zemljama, a da nisu tamo fizički prisutni, a to znači da možda ne moraju tamo biti oporezivani zato što su pravila oporezivanja postavljena mnogo prije pojavljivanja takvih kompanija. Sa BEPS-om zapravo pokušavamo stvoriti situaciju da više nema nulte porezne stope, ali moramo učiniti i još jedan korak da zapravo smanjimo eh, frustraciju nacionalnih država da ne mogu oporezivati eh, određene tehničke kompanije koje nisu fizičke prisutne u eh, određenim zemljama. Ali to se ne odnosi samo na tehničke kompanije. Um, u posljednje tri godine i nakon što je SAD zapravo reformirao svoj porezni sustav i smanjio E, e, poreznu e, stopu, ali proveo pravila o BEPS-u, SAD je prihvatio da se započnu razgovori o dva stupa. Jedan stup se odnosi na preraspodjelu prava oporezivanja nacionalnim državama, što omogućuje zapravo onim tržišnim jurisdikcijama da oporezuju čak i ako poduzeće nije fizički prisutno na njihovom tržištu to zapravo bi značilo da treba osmisliti novi Nexus koji bi bio povezan sa pragom prodaje i da bi se onda e, višak dobiti mogao oporezivati u tržišnim jurisdikcijama. Vrlo često se trenutačno ti viškovi dobiti nalaze u poreznim oazama gdje se ako se oporezuju, oporezuju po vrlo niskim stopama. Ono što mi želimo osigurati je da upravo tržišne jurisdikcije kroz određenu formulu dobiju svoj dio kolača i e, umjesto da se e, zapravo oslanjamo na vrlo komplicirana pravila, ta nova formula bi e, pojednostavila stvari. E, isto tako, poduzeća naravno moraju imati mogućnost e, izbjegavanja dvostrukog oporezivanja kada to nije pravilno. A to obuhvaća prvi stup. Drugi stup zapravo želi uspostaviti globalni minimalni porez, a to je SAD u biti napravio, koji su osigurali svojom reformom. Ako je primjerice efektivna porezna stopa um, u um, zapravo e, nekoj jurisdikciji manja u odnosu na SAD, onda SAD ima pravo oporezivati tu e, tvrtku za ovu razliku ako posluju kod njih. I to bi se moglo zapravo primjenjivati e, u svim zemljama i ako jedna zemlja ne bi zapravo iskoristila svoje pravo da oporezuje određenu kompaniju, druga zemlja u kojoj ta kompanija posluje bi imala to pravo svejedno. E, započeli smo već i razgovore o inkluzivnom e, okviru koji okuplja 137 država članica OECD-a, a u odnosu na implementaciju implementaciju pravila o BEPS-u i oni su zapravo se složili o jednom dokumentu koji ocrtava okvir stupa prvog i drugog. Sljedeći korak je sada u srpnju, a srp, u srpnju ćemo e, morati imati politički dogovor. Znači, u e, srpnju se sljedeći put sastaju članice inkluzivnog okvira, uključivog okvira i tada će se morati donijeti politička odluka i tu sad imamo SAD-ov pre prijedlog o zapravo fakultativnog poreza i tu ćemo morati naći rješenje. SAD je angažiran u razgovorima, ali naravno postavlja tu jednu vrlo tešku e, taj jedan vrlo teški e, zahtjev i zato ćemo sad upravo na tome morati raditi da e, unatoč tome postignemo politički dogovor. E, jer zapravo ne postoji nekakav plan B, već bi se onda morao aktivirati plan C koji predviđa biti a Mislim da želimo svi izbjeći upravo tu situaciju. E, I svakako, naravno, ćemo biti sretni ako možemo računati s podrškom Europske unije. Hvala lijepa. A sada je na redu gospođa grozana Perić. Izvolite. Uvažene kolegice i kolege iz Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta porezi su osnovni i najvažniji izvor prihoda svake države. o direktnim porezima odlučuje svaka država samostalno na temelju preporuka od strane europske unije. na indirektne poreze djeluje europska unija svojim politikama. članice europske unije najviše djeluju na izravne poreze jer su oni u potpunosti pod njihovom kontrolom i u manje razvijenim zemljama predstavljaju najvažnije državne prinose zbog lakoće svog prikupljanja te velikih stopa koje su nametnute. Izravno oporezivanje na području Europske unije nije neposredno uređeno europskim pravnim propisima. Prepušteno je pojedinačnim zemljama članicama koje poreze oblikuju vlastitom poreznom politikom. U Europskoj uniji se primjenjuju izravni porezi o kojima ovisi konkurentnost svake države, a to su porez na dohodak i porez na dobit uloga parlamenta u slučaju prijedloga pojedinih članica za promjenom određenih stopa izravnog oporezivanja svode se isključivo na savjetovanje pod uvjetom da se poštuju pravila europske unije. iako se putem rezolucija nastoji uključiti određivanje osnovica za obračun ovakvih poreza i ukidanje dvostrukog oporezivanja. na području neizravnog oporezivanja porezna politika europske unije je u velikom dijelu harmonizirana još uvijek je moguće napraviti dodatne korake i to kroz snažnu podršku daljnjoj i sveobuhvatnoj harmonizaciji poreza na dodanu vrijednost unutar europske unije poboljšanje postojećeg sustava poreza na dodanu vrijednost kako bi se poduzetnicima omogućila ravnopravna tržišna utakmica u konzultacijama sa svim relevantnim dionicima nastaviti daljnji rad na konačnom sustavu poreza na dodanu vrijednost na području izravnog oporezivanja koordinirana porezna politika na razini europske unije neophodna je u izazovima ekonomije i gospodarstva s kojima se danas suočavamo. postojeća porezna pravila razvijena su još u dvadesetih godina prošlog stoljeća te su kao takva zastarjela i neadekvatna moramo uložiti napor kako bi uspostavili pravedna moderna i učinkovita porezna pravila koja se mogu uhvatiti e, sa izazovima novih tržišnih modela poslovanja. na području izravnih poreza svaka država članica slobodna je provoditi nacionalne porezne politike koje smatra najprikladnijim pod uvjetom da se poštuju pravila europske unije na području oporezivanja glavni su prioriteti europske unije i to uklanjanje poreznih prepreka za prekograničnu gospodarsku aktivnost borba protiv štetne porezne konkurencije i utaje poreza te promicanje bolje suradnje među poreznim upravama u nadzorima i suzbijanju prevara. harmonizacijom porezne politike kod izravnih poreza na razini europske unije značajno bi se poduprli širi ciljevi politike europske unije za pametan održiv i uključiv razvoj koji obuhvaća efikasniju kontrolu i smanjenje legalnog izbjegavanja poreznih obveza. dakako tu je jako važno utvrđivanje jedinstvenog skupa pravila za izračun zajedničke osnovice poreza na dobit kako bi se osigurala transparentnost jačanje konkurentnosti te smanjenje administrativnog opterećenja za uprave i obveznike uz istodobno jamčenje jednakog tretiranja svih poreznih obveznika. Novi porezni okvir na području digitalnog gospodarstva koje nadilazi međunarodne granice, osiguravanje da poduzeća uključena u digitalne aktivnosti pravedno sudjeluju u plaćanju poreznih obveza primjenom načela oporezivanja dobiti gdje se stvara vrijednost Postojeće nacionalne porezne politike ne mogu se učinkovito nositi s digitalnom ekonomijom i mobilnim multinacionalnim kompanijama koje prenose profite u zemlje s niskim poreznim stopama. Unilateralne mjere o oporezivanju digitalne ekonomije rezultiraju različitim sustavima što Europsku uniju udaljava od jedinstvenog postupanja i jedinstvenog tržišta. Potreba je zato za novim poreznim okvirom u oporezivanju digitalne ekonomije prepoznato je to na međunarodnoj razini kako bi se spriječilo dodatno slabljenje pozicije nacionalnih vlada i uhvatio korak s digitalnim poslovnim modelima što republika hrvatska u potpunosti podržava. hvala na pažnji. Hvala a sada riječ dajem gospodinu Hansu Milkelbahu. Gospođo predsjedateljice, poštovane kolegice i kolege. Pitanje pravednog oporezivanja poduzeća, pitanje veće porezne transparentnosti i boljeg e, suzbijanja, izbjegavanja plaćanja poreza, to su pitanja kojima se bavimo već cijeli niz godina. U nacionalnim parlamentima, unutar Europske unije, ali naravno i u okviru OECD-a i u okviru zemalja skupine G20. Polazna točka E, bile su uglavnom izbjegavanje plaćanja poreza, velikih internetskih divova i drugih globaliziranih e, korporacija. E, isto tako smo imali neke grešne slučajeve nacionalnih poreznih tijela kroz jednostrano smanjivanje poreza za pojedinačne korporacije. I u pojedinim državama članicama e, određivanja pravila oporezivanja doveli su do distorzije u odnosu na druge zemlje. E, uz to želimo imati e, zapravo sustav PDV-a koji bi bio otporan na prijevare, a zapravo to još nemamo i tu imamo određene deficite. Digitalizacija i globalizacija gospodarstva je zapravo promijenila geografsku mobilnost i povećala mobilnost u smislu porezne baze, a to se može suzbijati samo zajednički. U Europskoj uniji ne bismo trebali imati e, sustav gdje e, ćemo stvari raditi e, i dalje kako smo radili i do sada, već bismo se trebali okrenuti upravo zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreda na dobit. Unutar OECD-a smo primjerice već mnogo toga postigli, a to je primjerice upravo projekt u odnosu na BEPS sa svojih 15 mjera. Ali moramo isto tako priznati da kod oporezivanja digitalizacije znači e, prave pravog e, poreza na e, financijske transakcije koja uključuje i derivate i koja uključuje oporezivanje energetskog sektora da tu nismo još ostvarili potreban napredak. To je dovelo do situacije da pojedine države članice su počele primjenjivati unilateralne mjere i da su s time tako reći prednjačile. A takvo postupanje nije od prednosti za zajednicu zato što zajednicu oslabljuje. U međuvremenu polazna situacija se promijenila i kroz poreznu reformu u SAD-u, a promijenila se i situacija, odnosno pristup međunarodnim razgovorima. I od strane gospodarstva vidimo mm, tračak nade, jer je Mark Zuckerberg primjerice prije nekoliko dana na sigurnosnoj konferenciji u Minhenu e, se pokazao spremnim da prihvati šire oporezivanje digitalnog gospodarstva. I stoga i na europskoj razini moramo djelovati zajednički kako bismo mogli upravo takvu ponudu i prihvatiti. U dokumentu OECD-a više nije glavna tema učinkovito minimalno oporezivanje, što mi je žao, već nova raspodjela prava oporezivanja. E, ja mislim da je to potencijal za opasnost po financijsku stabilnost Europske e, unije, zato što taj pristup zapravo dovodi do distorzije prava oporezivanja e, u korist E, tržišnih država. I što se tiče i pitanja provedbe, to je pitanje problematično za velika gospodarstva koja puno izvoze. I tu bih samo upozorio da ne smatrate da će to biti opasno samo za one države koje imaju snažan uvoz, e, kao što je to Njemačka. E, to će se odraziti na sveukupnu Europsku uniju, iako će, jer će najme Njemačka, ako će će kroz novi međunarodni porezni sustav dovesti e, do situacije da će Njemci imati manje porezne prihode, onda će Njemačka naravno i manje doprinositi proračunu Europske unije. Stoga bismo si trebali postaviti pitanje međunarodno usklađene, učinkovite minimalne porezne stope E, kako bismo izbjegli i porezno natjecanje. Trenutačno se predlaže minimalna porezna stopa od 12,5%, to je održiva osnova za raspravu, ali ako se složimo, bez obzira na to koja će to stopa biti, morat će sve države biti spremne e, napustiti svoja pravila o kontroliranim inozemnim društvima, sve drugo ne ne bi bilo učinkovito i zapravo želim ovdje apelirati da zajedno sa OECD-om i dalje preuzimamo vodeću ulogu u raspravi o izbjegavanju plaćanja poreza, utaji poreza i da ne dopustimo eroziju porezne osnovice. Hvala lijepa. Thank you very much. Now we start with Hvala lijepa. Sada počinjemo sa našom raspravom kojim će predsjedati moj kolega gospodin Boris Lalovac. Hvala vam, dragi kolege. Sa zadovoljstvom ću ja voditi ovu raspravu idućih 30 minuta. Samo vas želim podsjetiti na to da svaki govornik ima otprilike dvije minute na raspolaganju. Sada ćemo krenuti sa gospodinom Kalogijanisom iz Grčkog parlamenta. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, povjereniče, dragi kolege. Europska unija se bori protiv uh, utaje poreza. Na administrativnoj razini su se nedavno značajno povećale aktivnosti Europske unije u tom smislu kako bismo promicali suradnju između pojedinih uh, poreznih uprava u državama članicama kako bismo se suočili sa poreznom prijevorom i kako bismo ojačali situaciju da su ljudi u skladu sa svojim eh, poreznim obvezama. Moramo vidjeti kakva pravila primjenjujemo na području oporezivanja, koliko su ta pravila učinkovita i onda da vidimo kako se možemo, eh, kako možemo odgovoriti na pojedine probleme. Digitalizacija gospodarstva je vrlo velik problem i vrlo veliki izazov, ali nam nudi određene prilike. Porezna pravila koja se trenutno provode usmjerena su na poduzeća koja imaju fizičku prisutnost u nekoj zemlji ta pravila nisu prilagođena digitalnoj eri. Dakle, dakle digitalno e, trgovinsko poslovanje u Europi sa fizičkim e, nastanom u trećim državama, dakle poput velikih internetskih e, i tehnoloških operacija, njih se ne oporezuje u Europskoj uniji, tamo gdje stvaraju dobit i ne oporezuju ih se na pravedan način, što znači da onda dolazi do smanjenja porezne osnovice i do odljeva velike količine poreznog e, prihoda. Stalni nastan e, poduzeća je nešto što moramo prilagoditi kako bismo onda u to uključili i svu digitalnu aktivnost nekog poduzeća na tržištama gdje oni nemaju fizičku prisutnost. Grčka traži da se uspostave specifična pravila upravo za takva poduzeća kako bi ona morala ispunjavati jednaka pravila tržnog natjecanja. I u tom je kontekstu suradnje sa OCD-om nešto vrlo pozitivno. Što se tiče oprezivanja energije, okolišni porezi bi mogli biti važan alat e, za postizanje naših ciljeva u smislu borbe protiv klimatskih promjena u EU, ali također trebamo uzimati u obzir i e, posebitosti država članica, posebitosti primjerice jedne države poput Grčke. Grčka je e, obalna država gdje imamo E, povezano s pomorskim prometom sa e, odličkim otocima i ako se oporezuje primjerice e, gorivo za brodom, onda će se to odraziti naravno i na cijelu grčku ekonomiju. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Darinko Kosor iz Europskog parlamenta. Izvolite. Pani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, digitalna ekonomija novi je generator rasta. No istovremeno je oporezivanje digitalnih usluga jedan od najvećih ekonomskih problema u Europskoj uniji. multinacionalni internetske i softverski divovi ostvaruju prihode diljem svijeta, a svoje fiskalne centre zasnivaju na teritoriju s niskim, najnižim ili besporeznim zonama kako bi izbjegli plaćanje poštenog udjela poreza u mjestu poslovanja. Neke države članice Europske unije su uvele poreze na digitalne usluge. No kako se digitalno gospodarstvo rapidno razvija, moramo intenzivnije raditi na konsenzusu oko digitalnih poreza i usaglašavanju zaštitu svojih poreznih prihoda za europsku uniju. ovo je prije svega kompleksno međunarodno pitanje pa je globalni pristup na međunarodnoj razini jedini održivi pristup u rješavanju ovog poreznog izazova kako bi se izbjegle jednostrane mjere i sporovi između zemalja te smanjili rizici dvostrukog oporezivanja. hvala lijepo. Hvala vam. Sljedeći govornik je gospodin Joel Rižu iz Francuske. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Znate naravno da je Francuska usvojila zakonodavstvo koje je istodobno ambiciozno, ali i realistično što se tiče e, oporezivanja digitalnih usluga. Ja kažem da je to realistično zato što smo se prije svega nadahnuli onime što se radi u okviru Europske komisije na tu temu. I stoga smo mi bili prvi koji smo se suočili sa tim izazivom e, oporezivanja digitalnog sektora. E, kažem i ambiciozno zato što smo imali mnogobrojne prijedloge i ja sam i u svom uredu radio na tom e, tekstu i govorilo nam se da pripazimo da nas dosta drugih država gleda izvana, ali mi smo zatim postupili upravo suprotno kako bi porezna pravila doista bila učinkovita, onda moramo biti jedinstveni. Gospodin uh, Santa Moje malo prije spomenuo pregovore u okviru ECD-a o svim tim različitim uh, prijedlozima, a mene zanima što se tiče oprezivanja digitalnog sektora. Zanima me koje su najveće prepreke koje vi osjećate, ali isto tako i kako će izgledati vremenski rokovi za pregovore. Kao što znate, francuski porez nije sada suspendiran u pravnom smislu, e, ali je trenutno pomalo zaustavljen, pa me zanima u kojim vremenskim rokovima možemo postići određene rezultate, jer je moguće da se ponovno izabere predsjednika Trumpa u Americi, a to bi onda moglo također imati utjecaj na te vremenske rokove. Želim također zahvaliti gospodinu Gentiloniju na njegovim uvodnim e, prijedlozima, to su vrlo ambiciozni prijedlozi kada se radi o oporezivanju e, digitalnog sektora, ali zanima me točno detaljno e, koji je vaš plan puta u tom smislu i hvala vam na odgovorima. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Tank Palel iz Europskog parlamenta. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Pozdravljam ovaj sastanak e, zastupnika iz nacionalnog parlamenta i zastupnika iz Europskog parlamenta kako mi se čini da bismo to trebali napraviti češće posebice kada se radi o oporezivanju, tu se nalazimo pod velikim pritiskom. Imamo pritisak od strane naših birača koji jednostavno smatraju da je nepravedno bilo da glasaju na lijevo na desno, da plaćaju više poreza od najvećih poduzeća u EU i na svijetu. I to je onaj pritisak eh, pod kojim se svi zajedno nalazimo. A to je povezano i sa činjenicom da je sustav oporezivanja poduzeća zastario. Eh, s time se krenulo na početku 20. Eh, stoljeća, sad smo na početku 21. stoljeća i stoga su nam potrebne korijenite promjene. Zatim isto ako vidimo pritisak u smislu natjecanja između država, u smislu prijetnja od sanjenih država što e, ugrožava e, našu poziciju u međunarodnim pregovorima. Naravno da bismo vrlo rado vidjeli e, da međunarodni pregovori budu uspješni i čestitam Pascalu Santamanu i OCD-u na tome što su to iznijeli kao prijedlog. A posebno se želim naglasiti da se tu ne radi samo o stupu broj 2 sa minimalnom poreznom osnovicom, već da se tu radi isto tako u velikoj mjeri i o stupu broj 1 e, što je velika promjena u trenutnom sustavu oporezivanja poduzeća e, i velika modernizacija. Zato što u trenutnom sustavu poduzeća mogu samo određivati gdje u kojoj državi žele platiti poreze. A to je nešto što moramo izmijeniti ali kako bi pregovori bili uspješni i tu se obraćam Paulu Gentiloniju, mislim da također trebamo snažno zajedničko europsko stajalište. Porez na digitalne usluge, to jest prijedlog tog poreza, je bio taj koji je pokrenuo mm, političke pregovore i koji je vratio Amerikance na uh, pregovarački stol, ali trebamo imati zajedničko europsko stajalište o tome. A to je naša odgovornost kao članovi nacionalnih parlamenta i kao članovi Europskog parlamenta da postignemo upravo to. Nemojte samo gledati što možete napraviti za vašu državu, pogledajte isto tako i što možete napraviti za Europu i što možete napraviti kako bismo postigli pravodno oporezivanje. I stoga moramo pronaći nove načine ne samo što se tiče minimalne porezne osnovice, već i što se tiče novih poreznih e, sustava, mislim da je Stupro jedan dobar, dobro ishodište za to. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik je gospođa Božica Makar iz Hrvatskog parlamenta. Hvala lijepa poštovani predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege. Porezni sustav u Europskoj uniji treba biti pravedan i učinkovit treba osigurati da se isti prihod ne oporezuje dvaput u dvije različite države članice. ukoliko do toga i dođe taj problem potrebito je brzo i učinkovito riješiti. novim pravilima od. 1. srpnja. two thousand and godine rješavanje poreznih sporova je mnogo jednostavnije. prava malih poduzeća i pojedinaca koji imaju problema s novčanim tokovima zbog dvostrukog oporezivanja su znatno veća no na tome se i nadalje treba raditi. relevantna pravosudna tijela moraju rješavati njihova porezna pitanja u prihvatljivom vremenskom okviru. tu nikako ne bi trebalo biti udugovlačenja, što nažalost u praksi još uvijek postoji. Hvala. Sljedeći govornik gospodin Jan Krajner iz Austrije. Uh, Hvala gospodine predsjedatelju. Ja sam htio naglasiti činjenicu koja um, kaže da trebamo postaviti ponovnu ravnotežu našeg poraznog sustava. Imali smo slične probleme 70. godina u europskim zemljama. Otprilike 70% nacionalnog dohodka je išao u e, rad, a ostatak e, je išao zapravo onima koji su imali kapital. Dakle, E, to je bilo dosta uravnoteženo zato što je zapravo i u poreznim prihodima bio takav omjer. U međuvremenu raspodjela nacionalnog dohotka je u korist 60% e, zapravo e, rada i ostatka, dakle 40% imovine i kapitala. I e, isto tako što se tiče e, poreznih e, prihoda, omjer je 80-20 u korist kapitala i imovine. I primjerice da pojedete u jednom kafiću sa 40% kolača i platite samo 20% cijene, onda biste imali možda problema s onom osobom koja mora platiti 80% cijene, a dobila je samo 40% kolača okoliša i možda biste isto tako imali probleme s policijom u takvom slučaju. Ali čini se da to sada sa porezima nije tako zato što ne postoji zapravo kvalitetno izvršavanje zakona što se tiče upravo takve ravnoteže i raspodjele u odnosu na oporezivanje. Ne možemo više smanjivati porez na dobit zato što je porez na dobit već dovoljno nizak, smatram da bi trebao biti i veći. Ako želimo da kapital e, da svoj e, pravedan jedan doprinos, moramo povećati te stope. Što se tiče veće transparentnosti, sada razgovaramo o tome zato što je sve više i više ljudi zapravo saznalo koliko malo poreza plaćaju velike korporacije i mislim da je stoga svakako važno raditi na više transparentnosti. Isto tako moramo raditi na eliminiranju poreznih uaza, ne samo daleko od nas, već i Europskoj uniji. E, primjerice u Austriji znam da se velik dio poreza zapravo e, e, ne ubire u E, drugim zemljama je vjerovatno e, slično. Mislim da naš problem nije dvostruko oporezivanje, već nikakvo oporezivanje. I moje pitanje bi bilo gospodinu Paskalu iz OECD-a. Govorili ste o formuli o kojoj razmišljate. E, kakva bi bila ta formula, kako bi ona izgledala? Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći govornik govornica je gospođa Birgit Mauzach-Winkerman iz Njemačke. Dobar dan. E, zahvaljujem e, gospodine predsjedatelju. Ja imam problem E, s time da načelno govorimo o novim porezima pa i digitalnom oporezivanju kad već imamo problema sa porezom na dobit, dakle sa starim sustavom oporezivanja. Dakle, trebali bismo započeti s onim gdje zapravo imamo problema, a to je načelo stalnih poslovnih jedinica u odnosu na oporezivanje dobiti. Kada bismo se uhvatili u koštac s tim problemom već bismo zapravo mogli značajno poboljšati stvari, a onda u drugom koraku ići na ove E, e, nove poreze i na to da se e, oporezuje tamo gdje se ostvaruje značajna gospodarska aktivnost. Druga stvar, što se tiče konkretno Njemačke. Njemačka je zemlja visokih poreza. E, nakon Belgije mi smo druga po redu zemlja e, što se tiče visine poreza na svijetu. I sada govoriti još o daljnjim povećanjima poreza, odnosno dodatnim porezima, mislim da je promašeno. Mislim da se tome ne može ni doskočiti e, na način da se razgovara o međunarodnoj minimalnoj poreznoj stopi. Jer je zapravo oporezivanje upravo ono najosnovnije i najstarije nacionalno pravo koje je u nadležnosti nacionalnih država. I ako postoji problem u određenoj zemlji u smislu ubiranja poreza, onda možda uzrok tome nije da se naplaćuje previše poreza, već da postojeći porezni zakoni naprosto ne pružaju dovoljno dobar okvir. U našem slučaju porezi o e, e, zakoni o porezu na dobit. I upravo zbog toga bi se zakon zapravo trebali pozabaviti onim problemom gdje e, leži izvor. E, hvala lijepa. Imamo još jako puno govornika, malo vremena, tako da se moramo požuriti. Sljedeća govornica je gospođa Francesca Donato iz Europskog parlamenta. Hvala lijepa. Kada govorimo o međunarodnom poreznom sustavu, odnosno sustavu oporezivanja, mislim da bismo se trebali usredotočiti na četiri glavne točke. Prva je, po mom mišljenju, da E, trebamo imati poreznu održivost. Ako imamo previsoke porezne stope, to može imati protociklički efekt. Ako imamo preniske porezne stope, a to vidimo u nekim državama članica Europske unije, onda dolazi do takozvanog poreznog dumpinga. E, i e, ne, nema više pravednog tržišnog natjecanja. Dakle, porezna održivost nas dovede do, dovodi do drugog e, problema, a to je pitanje konvergencije sustava oporezivanja u Europskoj uniji to znači stvaranje minimalne učinkovite porezne stope, ali isto tako maksimalno porezno opterećenje koje se može nametnuti, a koje po mom mišljenju ne bi trebalo biti veće od dvostrukog minimalnog poreza. E, treća e, stvar o kojoj želim govoriti je konkurentnost europskih poduzeća i europskih igrača na globalnoj razini u odnosu na one koji nisu iz Europske unije. Mi imamo e, vrlo drugačije, duboko drugačije standarde proizvodnje u Europskoj uniji u odnosu na druge zemlje. Spomenut ću samo dakle zeleni sporazum i e, druge, druga pitanja. Znači tu moramo isto naći e, dobru ravnotežu e, i možda bi valjalo razmisliti kakva će biti naša konkurentnost na globalnoj razini ako primjerice nametnemo takozvani zeleni porez onim e, poduzećima e, koje nisu iz Europske unije koje kod nas prodaju svoje proizvode i, usluge. Četvrto pitanje kojim se želim e, pozabaviti je pitanje oporezivanja kriptovaluta. Mi ćemo se suočiti sa ovim novim načinom plaćanja unutar tog sustava kriptovaluta i pitam se kako za zapravo oporezivanje može kontrolirano, e, može dobro kontrolirati ovakva kretanja. Hvala lijepa. E, sljedeća je govornica iz Cipra. Cipar podržava veću transparentnost i demokratsku kontrolu u odnosu na pitanja oporezivanja. intenziviranja automatske razmjene informacija i suradnja između poreznih e, tijela i uprava je odlučujuća u stvaranju učinkovitog zajedničkog tržišta i u suzbijanju izbjegavanja plaćanja poreza, agresivnog poreznog planiranja i utaje poreza. Imamo prekogranične e, pojave koje ne možemo riješiti unilateralno. Moramo se s time uhvatiti u koštac kolektivno, moramo to raditi koordinirano i u suradnji sa svim poreznim tijelima država članica. Moramo suzbijati već spomenute pojave i e, pogotovo kada vidimo koliko su te pojave štetne za europska gospodarstva zato što dovode do gubitka velikih iznosa poreznih prihoda koji bi se mogli iskoristiti naravno za financiranje javnih dobara kao što su besplatno zdravstvo i besplatno obrazovanje. Dakle, oporezivanje je vrlo važan instrument vlada kako bi se provodile e, različite politike i e, to ne znači da moramo harmonizirati porezne osnovice i porezne sustave država članica Europske unije. Mi dakle to ne zagovaramo. Mislimo da bi to bilo kontraproduktivno. Dakle, zagovaramo isključivu nadležnost na time nacionalnih država. Cipar je vrlo mala država, mi smo e, otok i imamo e, velike probleme u odnosu na konkurentnost našeg gospodarstva s drugim gospodarstvima i zato je pitanje oporezivanja istraživanja vrlo važan instrument kako bi se privukle investicije i kako bi se zapravo povećala otpornost našeg gospodarstva. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je Krištof Štorzovski iz Poljske. Panie przewodniczący, szanowni państwo, gospodarka rzeczywiście podlega dynamicznym zmianom w związku Dakle, gospodarstvo je podložno dinamičkim e, promjenama kao što je digitalizacija. Mi želimo napredovati u oporezivanju dobiti poduzeća. Poljsko je drago da se ovaj posao odvija na razini OCD-a, ali želimo da on bude usklađen sa stupom 2 s takozvanim zahtjevom minimalne stope poreza. Mi smatramo da bi to moglo dovesti do situacije u okviru koje bi određene porezne olakšice biti, bile neutralizirane, posebice što se tiče poreza na dobit. A to je važno posebice za razvoj drugih poreznih olakšica u određenim gospodarskim zonama. Mi smatramo da je prijedlog novog rješenja za dobit za određena poduzeća neophodno za daljnji razvoj. Želimo osigurati da sve što se radi bude usklađeno sa europskim zakonima, ali izuzeća bi trebala postojati i ostati e, na snazi. Što se tiče prvoga stupa, i kvote A, na ovoj razini nema potrebe za uvođenjem rješenja za B i C posebice, uzimajući u obzir da postojeća rješenja su učinkovita. A sada govornik iz Francuske. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Kao prvo želim pozdraviti inicijativu eh, koju smo danas ovdje imali da imamo ovu raspravu jer konstantno treba govoriti o toj temi, ne samo na razini parlamenta i vlada, već općenito u javnosti. To je jedna izrazito demokratska tema, to je e, jedno financijsko pitanje za državu. Imamo na stotine milijarde eura gubitka zbog toga e, na razini Europske unije. Dakle, imamo taj utjecaj na proračun za država, imamo i tu demokratsku dimenziju s druge strane, zato što e, tu e, se govori o tome koliko je doista država e, sposobna e, prikupiti poreze od svih poreznih obveznika, neovisno o tome u koju kategoriju oni spadaju. Gospodin Thierry Breton, naš novi povjerenik, je na jednom francuskom radiju rekao da ako se OECD ne složi oko oporezivanja digitalnog sektora, će onda EU preuzeti vlastitu odgovornost i da će primjenjivati jedan takav porez. Ali Danas, evo vidimo, e, Europska unija proširuje i popis e, poreznih oaza. Imamo Kajmanske otoke, Sešele e, i e, druge države koje su sada uključene, ali nemamo primjerice Bermude i e, druga porezna područja za koje jako dobro znamo da su neka od tih područja povezane s Ujedinom kraljevinom, jednom kraljevinom koja je sada izašla iz Europske unije i da će tu doći još do veće deregulacije i do većeg gubitka transparentnosti u budućnosti. Moje pitanje je stoga sljedeće. Koja je stvarna politička volja Europske unije koje je stanje stvari što se tiče političke volje svih pojedinih država članica Europske unije, svih njih 27, da se oporezuje digitalni sektor. E, uzimam taj primjer zato što smo tu imali dosta poteškoća, imali smo neke pomake prošle godine e, i stoga me zanima kakvo je stanje stvari što se tiče podnijih država i ne bismo li možda konačno trebali ukloniti ono pravilo jednoglasnosti i onda e, napravili po pitanju poreznih pitanja. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći Jan Skopočepik iz e, Republike Češke. Izvolite. E, e, Hvala vam lijepa. Želio bih govoriti o zajedničkoj poreznoj osnovici. To je nešto što se nekoliko puta spomenulo. Ovo nije nova tema govorimo o njoj u Europskoj uniji već niz godina. Ona se ne koristi samo protiv agresivnog poreznog planiranja, već predstavlja jedan od koraka u harmonizaciji poreza Mnogi su govorili o poreznom usklađivanju i želio bih vas upozoriti protiv toga. S druge strane, usklađivanje poreza ograničava poreznu konkurentnost, a ona na razini, porezno usklađivanje na EU razini će povećati porezni teret na poreznim obveznicima. Dakle, za građane i tvrtke, a ja sam uvjeren u potpunosti da veći porezi podrazumijevaju slabi gospodarski rast, a porezi u Europskoj uniji koji su u prosjeku visoki jedan su od razloga zbog kojih rast gospodarstava nekih država članica je usporen. Stoga razumijem da se nastojimo braniti protiv poreznih prijevara i želimo objaviti informacije o porezima. Međutim, smatram da zdrava konkurencija u području porezne politike među državama članicama je vrlo važna kako porezno opterećenje ne bi bilo preveliko. Te u konačnici želim reći da konkurentnost u području poreza u EU se treba održati jer se EU sastoji od država članica koje imaju različite različitu gospodarsku zrelost i u različitim su fazama rasta nije pravedno da bogate države imaju jednako porezno opterećenje kao i siromašnije zemlje. Hvala. Gospodin Vahamaki iz Finske sljedeći. Hvala lijepa. Želio bih govoriti o pitanjima koje imamo pred nama. Jesu li ona ispravna? Govorimo li o pravim problemima? Jer Glavni problem tiče se činjenici da isticanje kapitala iz Europske unije, Facebook i druge platforme kako Google, Amazon primjerice, cloud usluge. Ako koristite taksi dio, novca ide Europskoj uniji ako plaćate kreditnom kartici, karticom. Navečer gledamo Netflix i u tom slučaju dio dobiti odlazi u SAD. Mogu bi nastaviti s ovim popisom, ali ove usluge nisu toliko komplicirane, ali uzimaju veliki udio e, dobiti e, izvan Europske unije. Digitalna prisutnost se uvijek događa tamo gdje se pružaju usluge ili koristi aplikacija ili se stvara sadržaj. Korisnik koristeći uslugu stvara digitalnu prisutnost. Dakle, mjesto na kojem se koristi usluga. Stoga ta država bi trebala od toga ostvarivati prihode. Fiksna prisutnost je zapravo zastarjeli pojam, ali s druge strane to predstavlja administrativno opterećenje, uzrokuje različite probleme vezano uz predvidljivost. U praksi bi bilo lakše stvoriti ove digitalne usluge na europskom području. Onda kapital ne bi istjecao iz Europske unije u tolikoj mjeri ili bismo imali globalni dogovor o ovom pitanju. Posljednji govornik, signori Daniele iz Italije. Hvala. Hvala svima. Želio sam se dotaknuti pitanja Europske unije, koncepta koji trebamo više poštovati. Mnoge države članice rade fiskalni dumping spram drugih država članica. Ako se hvalimo našom demokratičnošću, moramo iznaći demokratsko rješenje za ovaj problem. Što se tiče web poreza, Italija, Francuska i Austrija su uspostavile web porez, a mnoge druge države članice bi željele to uvesti kako bi se suprotstavile odmazdama od drugih država članica, primjerice SAD-a. I tu sam želio svima dati jedan savjet. Mi smo išli korak dalje, definicija OECD-a i primjerice mi smo naveli da va, e, strana, e, strano poduzeće ako ima značajnu gospodarsku prisutnost na teritoriju državne države članice koji ne ugrošava njenu prisutnost na samom teritoriju. Što to znači? Da ako oni rade na, sa web stranicama, oni ostvaruju profit, dobit u određenoj državi i u toj državi bi trebali plaćati i porez. Dakle, mi smo malo izmijenili ovu definiciju pa sam vam o tome želio obavijestiti. Hvala. Now I give to the commissioner. Thank you. Very interesting discussion and... Hvala lijepa. Ovo je jako zanimljiva rasprava. Neće biti lako odgovoriti na sva pitanja, samo nekoliko komentara ću iznijeti kako bi drugi kolege mogli govoriti. Prvo, imamo nekoliko postignuća koje smo stvarili proteklih godina. Ja ne branim osobno ništa konkretno jer sam novi ovdje, ali mislim da i OECD i Europska unija su kroz projekt BEPS-a ostvarili značajan napredak u povećavanju suradnje u području poreza, u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza i sličnog. Zatim znamo koji su izazovi koji leže pred nama. Osobno vjerujem da je kodeks postupanja i rad kojim doprinosimo crnim e, listama nešto što je pozitivno općenito gledajući. Mogu razumjeti da vi vjerujete da treba uzeti u obzir i druge države i mi imamo poprično preciznu analizu, ali naravno prihvaćam sve potencijalno bolje načine funkcioniranja ovoga mehanizma. Neke države traže usvajanje ovakve vrste screeninga i na države članice. To je bio prijedlog, ako se ne varam, danske vlade. I moj odgovor je bio u načelu nemam ništa protiv toga, ali moramo to koordinirati s raspravom o, minimalnom globalnom porezu. Dakle, ovi postupci ne smiju se e, zapravo međusobno e, preklapati jer bi to uzrokovalo konfuziju. A zatim još pitanje vezano uz odluke Europske unije. Ima li Evropska unija zajedničko stajalište? Pa, općenito govoreći ga imamo. Danas smo usvojili zajedničko stajalište u pogledu OECD rasprava, odnosno prijedloga OECD-a u, e, u Rijadu. I temelj ovog zajedničkog stajališta je sljedeći radimo zajedno kako bismo izlašli globalno rješenje u pogledu stupa prvog i drugog. Nije bilo lako e, doći do ovog zajedničkog stajališta i svi vi dobro znate da smo imali problem. Naši ugovori, mi ne mijenjamo naše ugovore, oni podupiru ideju da se odluke u području oporezivanja moraju donijeti jednoglasno. Dakle, jednoglasne odluke koje idu protiv jednoglasnosti. To nije jednostavan problem. Nije uvijek politička volja ta koja donosi rezultate. Imamo nekoliko prijedloga. Prije dvije godine smo imali prijedlog komisije upravo na temu digitalnog oporezivanja koji nije usvojen upravo zbog veta triju država članica. A to su naša pravila, mi ih moramo kao takve prihvatiti ako ne želimo uzeti u obzir druge mogućnosti koje nam primjerice daje članak 116. ali to je jedna druga rasprava. Dakle, postoji politička volja, imamo jedinstvo jer smo jutros usvojili izjavu koja meni i hrvatskom ministru financija koji će zajedno sa mnom predstavljati Europsku uniju u Rijedu da u potpunosti i snažno podupremo OECD i njihov prijedlog i činjenicu da G20 skupina održava ovaj zalet i elan u ovome postupku. U konačnici, kako bih odgovorio na pitanje o E, planu puta komisije u svom e, pismu. E, ovaj plan puta je vrlo jasan. Mi moramo postići dogovor na globalnoj razini. To je naša misija. Ako ga ne postignemo do kraja 2020. komisija će predložiti europski prijedlog. Ali 2020. nije izabrana iz formalnog razloga. Moramo znati da nacionalna zakonodavstva nije samo francusko, već italijansko, austrijsko, češko, ako sam dobro razumio, i španjolsko. A o tome je odlučila španjolska vlada upravo danas. U svim njima postoji ideja o prihodima iz 2021. godine. Dakle, to je nešto što je već u nacionalnim zakonodavstvima ovih različitih e, zemalja. Što to znači? To znači da mi imamo ovu krucijalnu godinu pred nama jer će se u toj godini nakon francuskih odluka i uzimajući u obzir načine na koji je osmišljeno nacionalno zakonodavstvo, nećemo imati prihada od ovog oporezivanja u svim državama članicama sukladno njihovom zakonodavstvu. Ali isto tako stoji da će se ova situacija izmijeniti nakon 2021. i treba nam globalni dogovor. I to želim još jednom naglasiti. Dakle, plan puta. Ako ne budemo postigli dogovor do kraja ove godine, mi ćemo iznijeti europski prijedlog. Ali znamo da je postizanje dogovora od strateške važnosti kako bi se izbjegli trgovinski ratovi i poteškoće te kako bi se uspostavio novi režim međunarodnog oporezivanja koji je vrlo važan za budućnost naših gospodarstava. Thank you very much. Some other. Hvala lijepa svim kolegama, gospodine Pascual. Hvala. Evo, zbog vremena ću biti vrlo kratak. Što su zapravo naša, naše prepreke? Ima ih nekoliko. E, imamo potpuno novi e, zapravo e, sustav i okvir za oporezivanje što čini nacionalne države malo nervoznima. Morat ćemo znači se pozabaviti e, prijedlogom SAD-a o prijedlogu sa sigurnim lukama. Isto tako moramo se pozabaviti ravnotežom između prava oporezivanja i, sigurnost, i porezne sigurnosti, a treće moramo uzeti u obzir naravno posebnosti i specifičnosti pojedinih zemalja, primjerice nekih azijskih gospodarstva koji su eh, objašnjavali da su profitabilniji za strane inozemna društva nego drugi. Isto tako imamo još uvijek raspravu o porezu e, na digitalne usluge. Dakle, imamo još i tehnički izazov. Moramo osmisliti nešto što će biti trajno, što će moći dugo trajati. Radi se o novoj poreznoj arhitekturi i to je vrlo veliki izazov. Možemo li do srpnja sve te prepreke e, zapravo otkloniti? Pa morat ćemo i to je veliki izazov. E, sljedeći sastanak uključivog okvira je u Berlinu 1. i 2. srpnja i nadamo se da će se ključne komponente ove arhitekture odlučiti tamo. Znači, nadamo se da ćemo tada već imati osmišljene ekvire koji će biti spremni za provedbu. Naravno da će neke pojedinosti se morati naknadno još doraditi, ali na političkoj razini moramo se odlučiti o svim glavnim elementima. E, to onda znači da do studenog i sastanka e, čelnika država skupine G20 treba sve biti spremno i iz toga se mora donijeti prvo politička odluka u srpnju kako bi onda u okviru skupine G20 se mogla donijeti konačna odluka. Ali ako sve ključne komponente uključimo u ovo rješenje do srpnja, ja mislim da će dakle do studenog to biti moguće. E, što se tiče same formule, e, pozvat ću vas da konzultirate e, naše izvore na internetu. Ideja je da se uzme određeni postotak viška dobiti i to će se preraspodijeliti onim tržištima ovisno o količini e, prometa koje e, poduzeće ima na tim tržištima. Hvala lijepa. Hvala. Ima li još e, kolega koji se žele javiti za riječ zaključno? Gospodine Mihilbah, izvolite. Eto, ja bih još jednom se vratio na samu raspravu. Ja nisam e, namjeravao e, zapravo spriječiti porezno natjecanje kao što su neke intervencije e, natuknule. Ja sam samo tražio minimalno oporezivanje i sveukupno ako imamo transparentnost onda možemo nacionalne porezne stope e, kreirati na način kako e, to mi želimo i time privući ulaganja i investicije. Ali radi se o transparentnosti koja treba biti veća i radi se o tome da se sprječava porezni dumping imamo e, zapravo e, veliko smanjivanje poreznih prihoda u Europskoj uniji, ali i izvan Europske unije u smjeru drugih zemalja koje se ne nalaze u Europskoj uniji. I e, što se tiče mene, to tako ne može ostati zato što se zapravo porezni substrati unutar Europske unije gube i preusmjeravaju u druge zemlje i mi kao Europska unija imamo odgovornosti za naše građane e, i e, tu odgovornost moramo prihvatiti i moramo e, dosljedno djelovati po njoj. Stoga smatram da cilj treba biti odrediti minimalne porezne stope unutar OECD-a to može biti stopa od primjerice 12,5%, može biti i manje, ali da se zna transparentno i vrlo jasno koja je ta minimalna porezna stopa kako bismo dobili rješenje za budućnost i još jedna središnja tema je isto tako pravo jedne nacionalne države da oporezuje prihode u jednoj drugoj zemlji ako se tamo oni ne oporezuju po toj minimalnoj stopi. Dakle, bez e, problema se tu zapravo može na neki način izvršiti samo liječenje ako određena zemlja odluči ne oporezivati prihode, to iskoristiti znači za vlastitu e, zemlju. E, isto tako, Modernizacija oporezivanja poduzeća je nešto čemu se, s čime se moramo pozabaviti. Mi imamo e, vrlo složene pojedinačne e, okvire i sustave. E, ove godine smo između Francuske i Njemačke osnovali pod pokroviteljstvom dvaju ministra financija zajedničku komisiju kako bismo zapravo stvorili ujednačenu poreznu osnovicu. To je jedan zajednički pristup koji bi naravno trebalo možda proširiti i na Europsku uniju zato što naravno e, to nije važno samo za Francusku i Njemačku. E, isto tako e, što pitanje pravne neutralnosti i sva pitanja koja se tiču modernizacije, oporezivanja e, trgovačkih društava e, je nešto na čemu moramo raditi i stoga se nadam da će i današnji susret potaknuti na neka razmišljanja, osobito e, unutar komisije, ali naravno i kod nas u našim nacionalnim parlamentima i da ćemo možda iznaći rješenja koja su zaista prijeko potrebna. Zahvaljujem. Hvala lijepa i sada još gospođa Perić. Hvala lijepo. Evo nadam se da ćemo iznaći najbolje mogućnosti na koji način zapravo oporezivati kako porezom na dodanom vrijednost, tako i porezom na dohodak i da ćemo iznaći najbolje moguće načine kako ne dodatno opteretiti e, građane Europske unije, a tako i pojedinačno nacionalnih, e, e, nacionalnih država. Dakle, evo, mislim da je da upravo mnoga iskustva i, i sugestije koje dolaze iz različitih država mogu zapravo doprinijeti da ta ta, kreacija bude, bude što kvalitetnija i e, na taj način e, možemo postići e, da Europska unija i dalje zadržava primat i u ovom području i dalje se razvija na najkvalitetniji mogući način. Hvala lijepo. Thank you very much. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Uh, u redu, kasnimo pola sata. Imamo s vama 20 do 25 minuta za drugi dio, pa je moj prijedlog da preskočimo uvodne izjave, odnosno oskratimo ih na 2 e, do 3 minute, te da imamo 10 intervencija po jednu minutu. Na taj način ćemo završiti na vrijeme i malo raspraviti o drugoj temi. To je tema o transparentnosti do održivosti, ciljevi zaštite okoliša, društvenog upravljanja i upravljanja u financijskim uslugama. Oh, Mogu početi. Doći će do promjene E, govornika. Novi govorniki moraju doći za ovaj stol, ali obzirom da kasnimo, ja ću umeđu vremenu iznijeti svoj uvod kako bismo uštedjeli na vremenu. Dakle, prema podacima Europske komisije, kako bi se ostvarili ciljeve 2030. za Europsku uniju dogovoreni u Parizu, moramo premostiti ulagački e, jaz koji je procijenjen na 180 milijardi eura godišnje. Dakle, tu moramo uključiti javno i privatno financiranje, odnosno ulaganja. Mi smo tijekom godina osmislili odgovarajući okvir da preusmjerimo e, tokove e, kako bismo promicali transparentnost i postigli ciljeve i doprinijeli E, niskougličnom, kružnom gospodarstvu. Europski parlament je predvodio ulogu u raspravi. Kolegislator je dovršio postupak dvaju zakonodavstva. Prvo se tiče benchmarka E, nisko uključnih, a drugi se tiče objavljivanja informacija u području financijskih usluga. Dovršili smo također prijedlog o taksonomiji koji će se dovršiti. To je ključan dio zakonodavstva za pravedan prije, e, prijelaz na održivo društvo. A sada ćemo raspravljati o druga dva elementa održivih e, ciljeva, socijalni cilj i upravljanje, socijalna kohezija, e, plaće i slično. Mislim da će to biti korisno za raspravu, a sada riječ dajem za uvodne izjave gospodinu Beriganu, eh, VD generalnog direktora FISME. Hvala lijepa. Eh, koliko sam shvatio, imali smo dvije, tri minute u redu. Skratit ću svoj govor, odnosno prepolovit ću ga. Htio sam naglasiti ono što je učinjeno. Ono što sam ovdje htio danas reći, odnosno podsjetiti, mi ne govorimo više o e, održivog E, razvoja, govorimo o zelenom planu, a on održivo financiranje odvodi korak dalje. On je postao temeljna aktivnost tržišta e, i sad je u posve novom kontekstu. Do 2050. želimo postati e, neutralni, ugljično neutralno društvo. U akcijskom planu za održivo financiranje mi smo odredili eh, benchmarke, taksonomiju, dakle uredbu o objavljivanju informacija i sl. Mi to omogućava ulagateljima da eh, vide što je stvarno zeleno. Objavljivanje informacija im pomaže da dođe do informacija da, da shvate u šta ulažu, kada ulažu, da je to investiranje doista zeleno. Te ova uredba Benchmarks benchmarksima eh, im omogućava da mjere eh, uspješnost svoga ulaganja. Mi i ulagačima omogućujemo da biraju eh, žele li biti zeleni. Dajemo im na raspolaganje alate. Sada ulazimo u jednu drugu fazu u okviru ovog zelenog plana i imamo rokove. U novoj strategiji koju ćemo ove godine predložiti odmaknut ćemo se sa pasivnog prema proaktivnom pristupu. Imamo 30 godina na raspolaganju za ostvarivanje naših ciljeva, što ga moramo učiniti više, usredotočiti se na ono što ćemo činiti. Sada vam ne mogu reći što ćemo staviti u ovaj plan, jer tek trebamo provesti javno savjetovanje, ali imamo u komisiji ideje i neke od ovih ideja će uključiti e, dodatni rad na objavi podataka informacija. Dakle, širenje područja primjene zahtjeva za objavu podataka. Znači, fina, jer ova aktualna uredba je usredotočena na financijski sektor. Dakle, imat ćemo obvezu objavljivanja informacija, više podataka za ulagače kako bi oni bolje razumjeli što je zeleno i kako biti zelen. Želimo potaknuti ulaganje u e, zelene investicije korištenjem primjenice standarda zelenih obveznica i sl. Na ovaj način želimo e, osnažiti privatni sektor u ovoj ulagačkoj strategiji jer privatni sektor ne može sve sami sfinancirati. Mislim da je važno razumjeti da će javni sektor morati odigrati ulogu kroz javne politike, ne isključivo financiranje. I morat ćemo uspostaviti taksonomiju koja će biti temelj za javne politike koje bi nas trebale odvesti ka postizanju ciljeva koje smo si zadali za 2050. Još uvijek nismo prešli e, sa e, ciljeva održivog razvoja. E, danas ste već čuli, a čuti ćete i sutra govora o tome da savršenstvo ne bi trebalo predstavljati ne prijatelja. Mi smo započeli s nekim elementima vezanim uz zaštitu okoliša, to ćemo dodatno proširiti, a zatim ćemo morati uključiti i aspekte e, socijalne aspekte i aspekte upravljanja. Oni se ne temelje na znanstvenim podacima, ali to je odluka koju smo mi donijeli i to ćemo nastojati ostvariti. Tu ću se zaustaviti. Nadam se da sam se održe unutar ove tri minute. Da, jeste. A sada riječ dajem gospodinu Borisu Lalovcu. Izvolite. Hvala lijepa. Nastavit ću na hrvatskom. U izvješću stručne radne skupine na visokoj razini Europske komisije iz 2018. godine objavljena je sveobuhvatna strategija održivog financiranja EU-a. Ističe se kako održivo financiranje obuhvaća dva područja – poboljšanje doprinosa financija održivom i uključivom rastu financiranjem dugoročnih potreba društva te jačanje financijske stabilnosti uključivanjem okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika, takozvanih ESG čimbenika u odluke o ulaganju. Financiranjem se osiguravaju sredstva za održivu proizvodnju i potrošnju te promicanje društveno odgovornog gospodarstva koji osigurava kvalitetu života te punu zaposlenost. Potrebno je podići svijest o važnosti okolišnih i socijalnih aspekata i njihovih rizika prilikom donošenja odluka o ulaganju. Potrebno je u, obzir uzeti i dugoročnije interese i podići svijest javnosti o tome kako za dugoročno ulaganja više nije dovoljno sama profitabilnost poslovanja, već investitori traže informacije o pozitivnom utjecaju poslovanja poduzetnika na okoliš i društvo budući da jedino društveno odgovorno poslovanje je preduvjet održivog društva i gospodarstva. iz tog razloga investitori i ostali dionici sve više iskazuju interes za informacijama o održivosti poslovanja poduzetnika odnosno o načinu na koji pitanja upravljanja zaštite okoliša i socijalna pitanja pridonose dugoročnom ostvarivanju njegovih poslovnih ciljeva time će se tijekom vremena pridonijeti snažnom rastu i većem zapošljavanju te većem povjerenju među svim dionicima uključujući ulagatelje i potrošače. Zahvaljujem. Thank you, thank you very much. Now I... Hvala vam lijepa. Sada ću prepustiti predsjedanje gospođi Grozani Perić za krug postavljanja pitanja i odgovora i za sad imamo samo jedan zahtjev je za riječ, ali samo da vas podsjetim da će rasprava na borbi protiv klimatskih promjena e, se nastaviti i sutra ujutro u 9.30 na plenoj sjednici. Izvolite. E, jedan zahtjev za intervencijom, a to je e, član parlamenta, nacionalnog parlamenta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 s kojima smo suočeni takvi da to znači da nam je potrebna određena podrška s razine Europske unije i od Europske komisije. Ali isto tako moramo bolje raspodijeliti naše resurse interno gledano zato što ova transformacija znači da će za to trebati veliki financijski resursi. Zbog toga se moramo usredotočiti na veću transparentnost eh, naših ulaganja. u proteklih nekoliko godina smo globalno gledano mogli vidjeti kako e, se broj e, slučajeva e, poreznih prijevara i izbjegavanja poreza eksponencijalno povećavao, što znači da moramo doista sve naše porezne uprave osnažiti, moramo razminjivati informacije, ne ostaviti svaku državu za sebe, jer tako jednostavno e, svaka država za sebe se s time ne može nositi. toga Poljska podržava bilo kakvu inicijativu koja ima za cilj postizanje bolje transparentnosti i bolje razmjene informacija. Ponosan sam što mogu reći da Poljska ima tu mogućnost razmjenjivati informacije sa svim drugim državama članicama koje su potpisale konvenciju o suradnji između poreznih uprava. To je jako pozitivan iskorak, a to je nešto što možemo napraviti i sa ostalih 70 država diljem svijeta, uključujući i sa Sjedinim državama. Sve ovo što smo poduzeli znači da se smanjuje pojava izbjegavanja poreza što znači da su naši prihodi za proračun se značajno povećali. To je također dovelo i do toga da je društvo dobro prihvatilo ono što mi radimo. Dobili smo povjerenje javnosti, a imamo i jedan program s tim u vezi. koji se tiče bolje politike o kapitalu na tržištu u smislu e, boljeg dugoročnog financiranja, što znači da želimo s time stvoriti e, bolje okvirne uvjete za naša poduzeća i želimo bolje moći upravljati vlastitim financijama. Hvala. Now, uh, Mr. John... Sada gospodin thank you. Hvala lijepa. E, za početak da kažem da se slažem da Europska unija ima tu svoju ulogu, ali Europska unija nije jedini igrač. Znači imamo zeleni plan i unutar zelenog plana ćemo organizirati e, naše doprinose kroz europski proračun, kroz programi e, InvestEU i tako dalje i kroz naravno investicijski, Europsku investicijsku banku. Ali isto tako se slažem da postoje koraci koji se moraju pokrenuti na nacionalnoj razini, a to bi trebali biti koraci koje bi trebalo sad e, zapravo ubrzati, maksimalizirati i da se moramo pozabaviti naravno pitanjima utaje i izbjegavanja plaćanja poreza i e, također na nacionalnoj razini se moramo uhvatiti više u koštac sa izazovom održivosti ali e, znamo naravno da javni sektor neće moći sva ova pitanja e, riješiti E, sam i tu je zapravo veliki prostor za privatni sektor da zauzme svoju poziciju i to je u biti ono na čemu moja, moja glavna uprava radi. Mi pokušavamo zapravo utjecati na privatni sektor e, kako bismo omogućili da e, privatni sektor preuzme svoju ulogu i u tom smislu pripremamo nekakve zakonodavne akte koji bi to pospješili. Hvala. Hvala gospodin Boris Lalovac je zadnji. Hvala. E, ovo je jedna vrlo, vrlo važna tema e, koja, o kojoj će se još e, dalje govoriti i dosta je i povezana i sa oporezivanjem, vezana je za jedinstvenim tržištem kapitala, jer na ovakav način ovdje govorimo da će ulagatelji morati dobivati informacije e, o utjecaju e, investicija na okoliš, tako da ovo su sve kompatibilne teme zajedno sa, e, Green Dealom i mislim da su u, Europska komisija ide u dobrom smjeru da na sve načine pokušava i poticati zelene projekte, a s druge strane i davati veću transparentnost investitorima i ulagateljima da se ti e, poticaji i ostvare. Hvala. Hvala lijepo. Evo, sada želim e, zahvaliti svima na sudjelovanju i ovim sada zatvaramo parlamentarni sastanak Ekona i sa zamolbom da prisustvujete zajedničkoj večeri koji su za nas upriličili gospodin eh, David Marija Sassoli, predsjednik Europskog parlamenta eh, i eh, gospodin Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora u kući europske povijesti. Hvala vam lijepo i vidimo se.